Welcome and be seated. First Dobrodošli, molim vas sjednite. Pozdravljam sve članove Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Dobrodošli na ovu sjednicu zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola. Srdačno pozdravljam sve, naročito našu supredsjedateljicu, gospođu Talviti, koja je predstavnica finskog predsjedništva, dakle rotirajuće predsjedništva Europske unije i Finska sada predsjedava Europskim, Europskom unijom u ovom polugodištu. Mi ćemo zajednički predsjedavati ovom sjednicom, dakle čas mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas sve ovdje na petom sastanku zajedničkog odbora ili skupine za nadzor Europola. dakle Europske agencije za suradnju tijela za izvršavanje zakona po pitanju sigurnosti. Imamo tu predstavnike 64 isprike. 64 nacionalnih zastupnika koji e, zastupe 32 parlamentarna doma iz 26 zemalja članica. Glavna tema je sigurnost koja je i bitna europskim građanima u prostoru zajedničke slobode i sigurnosti učinili smo mnogo, zahvaljujući također i ugovoru o funkcioniranju Europske unije koji je sastavni dio Lisabonskog ugovora, čim se ojačava uloga Europala u suradnji između policijskih vlasti. Dakle, policijske vlasti i druge agencije za izvršavanje zakona imaju zadaću sprječavati ozbiljne zločine koji dotiču više zemalja članica i također očuvati zajedničke interese koji su obuhvaćeni europskim politikama. Naša skupina ima zadaću izvršavati politički nadzor Europola i podnesni smo o time što je ovo tijelo osnovano u uskoj suradnji između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i zahvaljujući prošlim i sadašnjim predsjedništvima Europske unije. Ovime osigurava dubinski nadzor Europola. Upozoravam da trebamo imati na umu rokove u sljedećih nekoliko dana. Dakle, imamo poslijepodnevno zasjedanje danas, sutra također. A sada Imamo tri različita dijela. Evo, upravo ćemo započeti sa prvim. Dakle, nakon prvog dijela imat ćemo stanku za kavu, a onda u drugom dijelu ćemo raspravljati o amandmanima, a onda ćemo imati konačnu raspravu sa jednim profesorom, profesorom Pelegrinijem i predstavnikom Europskog tijela e, za, zaštitu osobnih podataka. No, ovdje ćemo imati, kao što je uvijek i slučaj, e, raspravu između predstavnika domova nacionalnih parlamenta, kao što je ovdje običaj. Imat ćemo krug pitanja i izjava, dakle davat ćemo riječ o predstavnicima Europskog parlamenta i zastupnicima nacionalnih parlamenta, ali molim vas uvijek da se držite zadanog vremena. Imamo naime dosta gust raspored, tako da uspijemo odraditi sve. Danas, kao što sam rekao, imamo prvi krug rasprave i na kraju prezentaciju pomoćnika odgovorne osobe za nadzor podataka, ali počet ćemo sa izvršnom direktoricom Europola, koja je ovdje sa nama, gospođa Debol. I tu je predsjednik e, upravnog odbora Europola, gospodin Linta. Večeras Imamo uvodno izlaganje povjerenika za pitanja sigurnosti, gospodina Kinga. I to je zapravo na kraju njegovog mandata. Njemu sada isjeću pet godina kao člana komisije. I mi ćemo organizirati jedan prijem nakon današnjeg zasjedanja i molim vas da nam se pridružite večeras jer ćemo imati vremena za druženje i za razgovor. I sada želim skrenuti pažnju izaslanstava na niz amandmana o sudjelovanju Danske u našoj skupini koji su podnijeli su predsjedatelji nakon e, sastanka posebne skupine o sudjelovanju Danske. I to e, trojka i naše danske kolege podnose na usvajanje. Također, trojka je danas održala jedan pripremni sastanak na zahtjev Njemačke, tako da je izuzetno njemačko izaslanstvo pozvano kao naš sugovornik za raspravu o jednom jednoj točki dnevnog reda. To je buduće predsjedništvo nakon sadašnje trojke, dakle koje usačnjuju Rumunjska, koja je prije predsjedavala, Finska koja sada predsjedava Europskom unijom i Hrvatska koja će od početka nove godine predsjedavati Europskom unijom. E, kolegica ovdje do mene će nas izvijestiti o tom sastanku. A sada želim dati riječ našoj supredsjedateljici, gospođi Talvitije. Ona je voditeljica izaslanstva Finskog eh, parlamenta u našoj skupini. Izvolite. Hvala. Gospodine supredsjedatelju, gospodine Lopez Aguilar, na vašim lijepim riječima. Reći ću nekoliko riječi na svojem jeziku, za početak. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien jäsenet, arvoisat vieraat, hyvät naiset ja herrat. Dame i gospodo i dragi eh, zastupnici, eh, htjelo bih se i ja osobno eh, sad obratiti svima i zaželjiti vam dobrodošlicu na ovom sastanku. To je peti sastanak koje zajedno organizira Europski parlament i finsko e, parlament. Nadam se da ste e, lijepo doputovali u Brisel. Kada je Europol e, osnovan, to je bilo s ciljem da se odgovori zahtjevima država članica kako bi se spriječilo širenje kriminala preko granica. A sadašnje temeljni tekstovi Europola su e, načinjeni 2016. godine i ovaj protokol e, ima za cilj borbu protiv terorizma i svih vrsta teških kaznenih dijela. Europol je također e, tijelo koje mora obučiti različite snage e, koje imaju represivni karakter, a naša je zadaća da e, prilikom e, tak, ostvarivanje takve suradnje, između ostalog, na pravilan način se bavimo i zaštitom podataka. Država može moći dobiti važne informacije od Europola i e, zato je važno da se sastojimo na ovaj način i e, ta, oko toga je zapravo i osmišljen naš današnji i sutrašnji sastanak. Dragi kolege, snaga Europe e, su upravo zajedničke vrijednosti koje nas ujedinjuju. Država članica koja je izolirana nije u mogućnosti boriti se protiv organiziranog kriminala, niti se sama boriti protiv terorizma. Tek budemo li surađivali, moći ćemo u tome uspjeti. Europol državama članicama stavlja na raspolaganje svoja znanja i kompetencije. Država članica nije u stanju sama e, se e, organizirati e, tako dobro. I upravo iz tog razloga Trebamo učiniti sve kako bi Europol raspolagao odgovarajućim resursima kako e, bi e, mogao obnašati sve e, dužnosti i zadatke koje su mu povjerene. Suradnja s Europolom je zaista važna i to je važno za apsolutno sve države članice, bez obzira iz koje od njih dolazimo. Želim da ovaj sastanak bude okrunjen uspjehom i da aktivno surađujemo oko svih pitanja vezane za djelatnosti Europola. Nastavit ću onda na engleskom jeziku. So, um, uh, Htjela sam vas izvijestiti o sastanku gpsg a i kao pripremni sastanak trojke koji se održao jutros i tamo smo raspravljali o sljedećoj točki. Dakle, nacrtu dnevnog reda ovog zasjedanja, zatim rezultatima radne skupine o sudjelovanju Danske zatim određivanje predstavnika JSPSG-a kao promatrača u sastancima Europolovog upravnog odbora, zatim amandmani poslovnika, pisani doprinosi i pisana pitanja. Imali smo također i razmjenu gledišta sa voditeljima izaslanstva Njemačkog Bundestaga. S obzirom na buduće priključivanje Njemačke predsjedničkoj trojci za idući semestar. Poslovnik JPSG-a predviđa da članovi mogu slati usmena ili pisana pitanja Europolu. Supredsjedatelji su od posljednjeg sastanka zaprimili pitanje jednog člana što treba dati odgovor unutar šest tjedana. Europolov odgovor je zapremljen u petak i prosljeđen je dakle, dotičnim zastupnicima. Osim toga, od našeg posljednjeg sastanka odgovoreno na pitanja koja su poslana prije prethodnog sastanka JPSG-a i ti odgovori Europola su također proslijeđeni nacionalnim izaslanstvima. Usvajanje dnevnog reda petog sastanka JPSG-a. Svi ste dobili nacrt dnevnog reda koji su izradili predstavnici trojke. Ima li kakvih primjedbi ili komentara na dnevni red? Ako ih nema, onda možemo dnevni red smatrati usvojenim. Evo, počinjemo sa plenarnim zasjedanjem, plenarnim sastankom 5. JSPSG-a. I počnemo sa prvom točkom na dnevnom redu, a to je izvješćivanje o e, aktivnostima Europola od ožika do rujna ove godine i višegodišnji programski dokument Europola za razoblje 2020-2022. Prije nego što počnemo sa sastankom, želim vas izvijestiti o nekim praktičnim aspektima. Imamo simultano prevođenje na sve službene europske jezike, osim irskog. Imate upute na stolovima i tamo možete vidjeti kako možete pristupiti Wi-Fi-u. Ovu konferenciju se prenosi uživo na web stranici Europskog parlamenta. Želim vam uspješan rad. Hvala gospođo Talviti, su predsjedateljice ovog zasjedanja zajedničke skupine za nadzor Europola. A sada možemo prijeći na konkretne točke na dnevnom redu, što će nas zaposliti za sljedećih nekoliko dana. Imamo sada u prvom redu prezentaciju naše posebne uvodničarke, gospođe Catherine de Boll, izvršene direktorice Europola, koja će ilustrirati aktivnosti Europola od ožujka 2019. do rujna 2019. godine. Glavni izazovi su perspektive i resursi iz proračuna, dakle ovo se odvija u skladu sa člankom 51. Eh, uredbe o Europolu i nacrt višegodišnjeg programskog dokumenta za 2022. je podržan od strane uprave Europola 2018. godine i u skladu sa tim zahtjevom Europski parlament radi na pojačanju razmjene informacija i pomaže Europolu u tome da Europol postane informacijsko središte za razmjenjivanje podataka o kriminalu. Imali smo već prvu razmjenu gledišta o ovom programskom dokumentu na sastanku u Bukureštu u veljači ove godine. A sada da vidimo kako će teći rasprava. Oni koji su upoznati sa međuparlamentarnim konferencijama koje se ovdje redovno održavaju u prostorijama Europskog parlamenta sigurno znaju da ćemo upriličiti raspravu sa pitanjima i odgovorima i u svakom krugu ćemo dati riječ po dvojici ili dvoje zastupnika iz nacionalnih parlamenta i po jednom zastupniku Europskog parlamenta u svakom krugu pitanja i odgovora. Ako se želite javiti, javiti za riječ i sudjelovati u raspravi, pošaljite nam za predsjedavajući stol e, ove kartice koje imate na raspolaganju, koje ćemo vam proslijediti. Na njih e, unesite svoje ime i također e, navedite iz kojeg parlamenta dolazite i odbora, tako da možemo vam dati riječ. i na taj način e, ćemo odraditi čitav dnevni red koji se sastoji od tri različita dijela, dakle tu je uključeno i podne i večer. Molim da racionalno koristite vrijeme za riječ. I predložio bih da to bude najviše dvije minute po glavi. Tako da osoba koja je upućeno pitanje ima dovoljno vremena da na njega odgovori ili komentira. Na taj način ćemo dati riječ što većem broju osoba. Dakle, molim vas da nam u tome pomognete na način da se ravnate prema ovim uputama. Evo, za početak e, imamo prezentaciju gospođe De Bol, izvršne direktorice Europola. Još jednom pozdravljam ovdje u Europskom parlamentu, želim joj dobrodošlicu na sastanak zajedničke parlamentarne skupine za nadzor Europola i gospođa Bol ima riječ na 15 minuta. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici parlamenta nacionalnih parlamenta, gospodine Juan Fernandez Aguilar, gospođo Marina Talviti, hvala što ste me pozvali da vam se danas obratim. Ja ću danas vam podnijeti izvješće o najnovijim razvojima događaja veza za višegodišnji programski dokument koji ide do 2022. godine kao također na komentare na pisane doprinose koje smo do sada dobili. A isto tako ću vam dati i neke e, najnovije informacije o onome što se dogodilo u operativnom smislu od četvrtog sastanka održanog u Bukureštu. Po pitanju programskog dokumenta 2022. E, možda se sjećate da sam vam ja već predstavila strategiju Europola koji je mm, potvrdio upravni e, odbor Europola koji se sastoji od predstavnika država članica i Europske komisije. Strategija 2022 plus je zapravo temelj priručnika koji se izrađuje u Europolu. Dakle, sada ću naglasiti najvažnije aspekte tog dokumenta te vas informirati o najnovijim E, aspektima vezanim za provedbu strategije Europola. Tu se nalaze sljedeći prioriteti. Najprije, Europol će potpuno koristiti informacije iz široke mreže partnera. Kao što je to spomenuo predsjednik ovog odbora, mi želimo biti centar za informacije o kriminalu u Europi. Dakle, trebamo preći s prikupljanja podataka na prikupljanje informacije. Drugo, moramo biti fleksibilniji, dinamičniji i više nego do sada. Moramo dakle dati stvarnu operativnu potporu državama članicama Europske unije. Moramo se usmjeriti na najvažnije predmete E, u Europskoj uniji. Moramo dakle se usmjeriti na hvatanje najsofisticiranijih i najopasnijih kriminalaca i to raditi s multidisciplinarnim timovima. Zatim, evo, mi moramo postati centar za e, različita rješenja i četvrto moramo biti također centar za istraživanje i razvoj na pitanju provedbe e, javnog reda i mira. Provedba strategije 2020 plus mora dakle e, sve to e, pretočiti u ono što je najbitnije, a to je da se bavimo policijskim zadacima. Napravit ćemo neke prilagodbe, stvoriti sinergije i usmjeriti se na resurse na prioritetna područja. Konkretno rečeno, skupina s posebnim zadatkom, a to je Centar za ekonomski i financijski kriminal, informacijsko-tehnološki projekti i upravni odbor za to. Radit ćemo dakle na jačanju svih analiza i na jačanju kapaciteta država članica. Za nekoliko dana započet ćemo s novom platformom analiza putem interneta prije e, par dana dobili smo vrlo dobro izvješće puno entuzijazma gdje je oko 800 e, stručnjaka, analitičara rekao da je spremno koristiti tu platformu i dijeliti e, podatke i alate za to. Načinit ćemo dakle novi centar gdje ćemo definirati strukturu tog centra koji će se e, boriti za ekonomski i finan... borbu protiv ekonomskog i financijskog kriminala. Naš upravni odbor će definirati također kako će se upravljati informacijama u Europolu. Projekt inovacija će napraviti novu kartografiju inovacija na području e, policijskih zadataka u EU. A isto tako Dakle, trebamo imati strategiju i strukturu za inovacije koja će biti tako dobra priprema za budućnost. Sve to vezano za višegodišnji financijski dokument 2020. nadalje. Mi ćemo također ojačati tri već postojeća centra u Europeu za e, kiberkriminal, za borbu protiv terorizma, kao i centar za teški i organizirani kriminal. Primjera radi, Europol želi učiniti e, sve za borbu protiv e, droga i spasiti dakle djecu od e, loših sadržaja na internetu i od i od zloporabe sve to putem interneta. Također uložit ćemo puno u podršku e, koju dajemo e, nadzornežnim tijelima e, za provođenje javnog reda i mira u državama članicama. Naša agencija mora imati odgovarajuće resurse, što je ključno da bismo mogli davati sve te usluge. Europolu je potreban održiv proračun, uključujući dovoljno novca za dugoročna ulaganja, a ne samo e, sredstva za svakodnevne operacije. I to sve ima određene ciljeve, nije tu e, tek tako. Međutim, za to će nam trebati sve veća zajednica koja će se koristiti time. Moramo uzeti u obzir e, sve veće prijetnje koje postoje e, u našem sigurnosnom okruženju i isto tako moramo razvijati informatičke sustave. Zahvaljujem se već sada na podršci za proračun za 2020. godinu kao i za višegodišnji plan od 2021. do 2027. godine. Pozdravljam izvješće odbora LIBE koje nam se potpunosti podržalo, što znači 173 milijuna eura, dodatnih eura i 63 nova e, zaposlenika. Nadam se da ćete potvrditi tu, e, e, tu konstataciju. Iako još ne znamo konačan proračun, mislim da ipak sada dijelimo zajedničku viziju oko toga što Europol mora dati državama članicama. Moramo vidjeti o kojim će se sredstvima raditi za razdoblje od 21. do 27. godine, jer sadašnja predviđanja za proračun predviđaju teško kresanje sredstava više od 10% u odnosu na sadašnji proračun. Približavamo se konačnom razdoblju, završnom razdoblju rasprava o VFO-u gdje bi do sporazuma oko toga trebalo doći do kraja godine. Nadam se da će države članice shvatiti koliko je važno da se proračun Europola uskladi s operativnim i političkim očekivanjima. Naš programski dokument 2025. koji smo dobili od e, Cipra, dakle ti komentari moram se zahvaliti delegaciji Cipra. Za sada Europol ima tri e, službenika na Cipru i mi smo podržavali ciparske vlasti e, u okviru operativnog plana za sekundarnu sigurnosnu provjeru. Naši predstavnici rade u okviru odjela za sigurnost i imigracije i e, oni rade e, prema zahtjevu nacionalnih vlasti. Suradnja među predstavnicima Europola i nacionalnim e, vlastima se pokazala vrlo dobrom. Što se tiče e, kriptovaluta, to je strateška i prioritet i mi smo u tom smislu stvorili platformu e, za dešifriranje kriptovalute. I tu Europol e, treba e, i radi u okviru onih resursa koje mu stoje na raspolaganju. A sada pa riječi o našim operativnim aktivnostima. Obavijestit ću vas što se događalo na planu e, kiberkriminaliteta, strukture organiziranih kriminalnih skupina i pornografija djece. što e, se tiče kiber napada, određene vrste softvera predstavljaju glavni problem jer su e, one napadale različite tvrtke i tražile da se plati otkupnina od, od do milijun eura. Radi se dakle o vrsti virusa koji napada industrijska poduzeća u različitim državama. Stvorili smo cijelu jednu ekipu i skupinu s posebnim zadatkom za borbu protiv takve skupine virusa gdje se traži otkupnina. Postoji takozvani dokue gdje naš smo prikupili različite stručnjake koji su e, definirali e, ciljeve od otprilike 200 i nešto početno popisanih ciljeva, Europol je radio na otprilike 50% takvih e, primjera, takvih slučajeva. A sada nešto o organiziranom kriminalu u EU. uniji. Naj najviše, najbolje organizirane grupe kriminalaca su one gdje sadržavaju različite vrste kriminala. Vrlo poduzetničkog tipa, vrlo fleksibilne, vrlo prilagodljive i e, jako dobro reagiraju na promjene u okruženju. I tekako se povećao fizičko nasilje, naročito vezano za trgovinu drogom ili pak za e, krađu imovine. grupe organiziranog kriminala ulaze u i infiltriraju mnoge organizacije koristeći se različitim sredstvima. Većina e, osumnjičenih iz sektora organiziranog kriminala u Europi su europski državljani, 63% njih. E, struktura takvih e, grupa je različita. Većina njih imaju organizaciju od, ozgo na dole. E, djeluju putem različitih ruta kojima trguju nezakonitom robom. Primjera radi imali smo operaciju Icebreaker gdje smo tijekom dvije godine zajednički istraživali. Zajednički to znači Litva, Poljska, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina uz potporu Europola i Eurojusta. Kriminalna organizacija je e, smatra se e, dobila e, oko 260 milijuna eura i e, trgovali su različitim različitom robom od cigareta do oružja, a isto tako bilo je ubojstava. Vidjeli smo da se radi o skupini koja je intervenirali smo u svibnju 2015. godine. 22 osumnjičenika su uhapšena. Policija je došla do velike svote novca. A isto tako vidjeli smo da su na tone kokaina preokrijučene iz Kolumbije preko Rumunjske u Europsku uniju. E, četiri tone kokaina su e, presretne, predusretnute i e, nekoliko ljudi je uhićeno. Još jedan od područja rada kriminalaca je pranje novca. Zlouporabljuju se nove metode plaćanja, primjerice bitcoini. I to je jedan novo nastali trend. Jedno od područja kojim smo se bavili je također pornografija djece na internetu. To je velika opasnost u svijetu kriminala broj prijava koje smo dobili iz nacionalnih e, nacionalne e, središta e, iz SAD-a je 275 tisuća nestale djece. I očekuje se da će se taj broj podostručiti ove godine. Imamo 34 stručnjaka iz 24 zemlje i 29 agencija koji rade u posebnoj skupini koja radi na identificiranju žrtava i uspjeli smo identificirati 28 žrtava i 18 kriminalaca. Sa stajališta Europola što se još pojavljuje kao opasnost? E, tešak i organizirani kriminal. To je nešto što i se i tekako sve više osjeća i u Europskoj uniji i vidimo da ima sve više nasilja zbog sukoba među kriminalnim e, grupama. Primjerice u Danskoj i Švedskoj e, su se tako sukobile skupine kriminalaca. Nedavno je jedan odvjetnik ubijen u Amsterdamu. U posljednjih nekoliko tjedana ima sve više migranata koji su došli na europske granice. Iskustvo nas uči da to uvijek dovodi do povećavanja broja trgovine migrantima, a zato e, s tim su tjesno povezana i e, krivotvoreni dokumenti. Teroristi koriste društvene mreže a organizirani kriminalci također, baš kao i teroristi, oni jako dobro znaju služiti te društvenim mrežama, a koristi se i takozvani darknet. Hvala vam lijepa na e, vremenu koji ste mi dodijelili da vam ovo e, izložim. Hvala lijepa gospođo De Bol. A sada e, možemo otvoriti raspravu. Podsjećam vas, ovo su dakle kartice gdje se možete prijaviti da sudete u raspravi. Svaka ima svoju boju, odnosno boja ovisi o dijelu rasprave u kojem želite sudjelovati. I dakle molim da se na njih prijavite ako želite sudjelovati u raspravi. Unaprijed smo već bili e, dobili od dvaju delegacija e, pisane e, izjave dvije delegacije koje žele uzeti riječ u ovoj točci dnevnog reda. I zato ćemo sada dati dvijema nacionalnim delegacijama mogućnost da interveniraju. Radi se o intervenciji iz Njemačkog Bundestaga, a nakon toga od Ciparskog parlamenta. Najprije gospođa Suzane Mitag iz Njemačkog Bundestaga. Izvolite. I Zahvaljujem što ste mi dodijelili riječ i zahvaljujem i na ovom sveobuhvatnom izvješću gospođe, gospođe Debol. Zabrinjava nas e, proračun do duše jer mnogi zadaci o kojima smo se odlučili da ćemo ih provesti i koji su naravno i e, važni e, trebaju biti financijski potkrepljeni, a proračun za 2020 tu je već podkapacitiran za 30 milijuna eura i trenutačni okvir je ispod 50, posto ispod trenutačnih e, potreba. I isto tako e, Europska komisija traži veliko rezanje radnih mjesta u Europolu, pa se postavlja pitanje, odnosno svi bismo se trebali pitati, možemo li napraviti nešto da osiguramo potrebni proračun, jer Europol e, svoje zadatke sa trenutačnim sredstvima neće moći ispuniti i upravo ste nam objasnili koliki je taj dijapazon zadataka i e, mi zapravo vidimo da su rezultati takvog rada vrlo ugroženi ako se ne povećava e, proračun. Hvala lijepa. Onda predlažem da poslušamo gospodina e, Demetrija iz Ciprskog parlamenta. Izvolite. Zahvaljujem gospođo supredsjedateljice i gospodine supredsjedatelju i svi prisutni. Pozdravljam vas i kao predstavnik e, Ciprskog parlamenta zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da komentiram naš e, pismeni prijedlog. Isto tako želim naglasiti da e, je zapravo ova naša zajednička akcija i gostujućih e, službenika Europola vrlo uspješna. Prošli tjedan smo imali prilike se susresti s njima i e, vlastitim očima se uvjeriti u vrlo dobar posao koji obavljaju. Međutim, htio bih svejedno upozoriti na neke stvari. Razlog mog upozorenja je taj da je Cipar E, država članica Europske unije, ali isto tako zemlja koja je posljednjih godina e, pogođena najvećim valom e, migranata koji dolaze u našu zemlju i to naravno nije slučajno. Razlog tome je da eh, imamo dijelove okupiranog teritorija koje ne kontroliramo i isto tako eh, tu se radi o različitim strateškim eh, odlukama. Znate da se migrante stavlja na avione i šalje na zakonite zračne, zakonite zračne luke na našem teritoriju i provodi, se, e, ih se kroz e, zonu Ujedinjenih e, naroda i na taj način dolaze u Republiku Cipar i zatraže azil. To je velik problem i voljeli bismo znati jeste li time uopće zabrinuti i možemo li uz pomoć gostujućih e, službenika Europola e, u Cipru raditi na tome. Znači, zanima me može li Europol dati svoj doprinos tom pitanju. Zahvaljujem. Predlažem da otvorimo raspravu za sve e, članove koji su iskazali interes da se jave za riječ i da sudjeluju u raspravi. Daćemo vam nekoliko minuta da e, izložite svoja stajališta. Uvijek e, dvoje članova izaslanstava nacionalnih parlamenta i po jedan član Europskog parlamenta i započet ćemo sa gospodinom Kelecisom. Izvolite, Dakle, gospodin je član grčkog izaslanstva. Jeste li tu? Izvolite. Dobar dan svima. Pozdravljam oboje su predsjedatelja. Ja sam e, zastupnik u e, grčkom parlamentu i zastupam okrug Evros. To je vrlo važna regija koja e, ima granice sa Turskom kako na kopnu, tako i na moru i e, isto znamo da je gospođa De Bole bila e, u posjeti našoj regiji početkom ove godine i e, mogla se tamo uvjeriti koliki je problem dolazaka migranata, migrantskih valova koji dakle iz Turske preko okruga Euros dolaze u Grčku. Posljednjih dana ovaj problem se još i povećao i broj migranata je još i veći i kada ste vi bili u ovoj regiji postavilo se pitanje e, bili se zapravo i u ovoj regiji mogli iskoristiti gostujući službenici Europola, dakle zanima me ima li tu kakvih novosti i e, planira li Europol odaslati takve gostujuće službenike u okrug Evros. Isto tako me zanima kakav je razvoj događaja što se tiče razvoja suradnje između Turske i Europola. Jer radi se naime i o tome da treba razmijeniti informacije o različitim migrantskim tokovima i informacije o borbi protiv kriminaliteta. E, sada riječ ima predstavnica iz švedskog izaslanstva. Izvolite. Zahvaljujem gospodine supredsjedatelju. Za početak srdačno zahvaljujem Europolu i njegovim suradnicima e, i zato što su vrlo tjesno surađivali sa švedskim kolegama i tom su prilikom e, i zastupnici švedskog parlamenta imali priliku posjetiti Europol i mislim da bi zapravo to trebali činiti i zastupnici iz drugih zemalja zato što se rad Europola može puno bolje eh, shvatiti i prepoznati jednom kada dođete na lice mjesta i kada vidite kako Europol surađuje sa nacionalnim eh, službenicima i delegacijama. Ja bi se osvrnula na ovaj programski dokument za dvogodišnje razdoblje 2020. i 2022. E, već ste govorili o tom programu koji treba naravno povezati sa strategijom Europola 2020 e, plus i mislim da upravo u pogledu koordinacije i postavljenih e, prioriteta treba zapravo uskladiti te ciljeve sa ciljevima u strategiji. Važno je naravno i vidjeti kako će Europol uopće moći, hoće li biti u stanju ispuniti svoje zadatke, jer treba surađivati i sa peskom. E, radi se o tome da u određenim područjima ta suradnja treba biti i pojačana zato što bismo time postigli puno bolje rezultate i mislim da se postavlja pitanje e, kako se zapravo Europol u tom pogledu želi dalje razvijati i možda bi valjalo razmisliti i o tome da se ta koordinacija još intenzivira i da se Europol tu više uključi. I e, moramo se pozabaviti i pitanjem kako ćemo reagirati na buduće izazove. Za nas eh, je to svakako važno. Sada riječ ima zastupnik Europskog parlamenta. Zahvaljujem. Zahvaljujem i izvršnoj direktorici De Bol na njenom izvješću i e, naravno i na njenom interesu za rad Europskog parlamenta. I e, zahvaljujem zapravo i na interesu upravo e, oko ovog sastanka. Znate da je Europski parlament pokazao veliki interes za to da se uloga Europola ojača i da se time jačaju i njegove aktivnosti to se vrlo jasno očitovalo u poziciji Europskog parlamenta o financiranju e, Europola, dakle stajalištu naše kuće. Mi svi znamo da su zahtjevi na Europol sve veći i da će samo rasti, da neće biti manje zahtjeva i da se od Europola očekuje i što veća moguća učinkovitost. I to je u skladu i sa potrebama građana. A sada ustrajati da se zapravo skrešu sredstva nije dobar razvoj događaja. To smo primijetili. I stoga mislim da je vrlo važan ovaj e, sastanak gdje ćemo se sastati i sa predstavnicima nacionalnih parlamenata zato što ćemo na taj način e, čelnicima država odaslati vrlo jasnu poruku u tom smislu. Gospođo direktorice, u najgorem mogućem slučaju po proračun koje bi zapravo bile posljedice Eh, za Europol i eh, po rad Europola. Dakle, eh, kako će se to zapravo, kako će to utjecati? Gospođo De Bol ima cijeli niz pitanja. Predlažem da na kraju odgovorite na sva pitanja. Mi ćemo naravno voditi bilješke i s obzirom na to da imamo vremena do 15.30 što se tiče dnevnog reda, moramo se e, zapravo malo i požuriti. Imamo sljedeće e, govornike već i e, u ovoj dvorani, tako da ćemo sada dodijeliti ostatak vremena za Javljanje za riječ predstavnicima nacionalnih parlamenata i e, zastupnicima u Europskom parlamentu kako su se, e, redom kako su se javili. I sada je na redu gospođa Conway iz Irske. Ispričavam se, ona je članica Europskog parlamenta, zastupnica u Europskom parlamentu. Ne, to znači da ćemo e, početi sa gospodinom Okalajanom iz Irske. Jesam li to dobro izgovorio? Ispričavam se ako nisam. Molim vas za vaše razumijevanje. Vrlo je važno da koristite mikrofon. Ispričavam se. Gospođo izvršna direktorice, nisam primijetio u vašem izvješću da ste se referirali ikako na Brexit. E, znači, ni e, za razdoblje u budućnosti niti e, za razdoblje e, koje je prethodilo tome. A s obzirom na to da nam predstoji još samo pet tjedana do potencijalnog izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, možete li nam dati nekakve savjete što se tiče E, uloge Europola i odnosa prema e, Europolu, kakve su reperkusije po Republiku Irsku što se tiče e, zaštite granica i naravno Irske kao članice Europola i kako će izgledati suradnja zapravo na granici sa našim partnerima iz Ujedinjene kraljevine ako oni izađu iz Europske obitelji, odnosno iz obitelji Europola. Možete li nam dakle savjetovati e, e, kako e, se odnositi prema tome i koji se koraci poduzimaju po tom pitanju? Hvala. Hvala vama. Sada riječ ima gospodin Lanet iz Estonije. Hvala. Poštovana gospođo De Bol, e, za početak zahvaljujem na ovom izvrsnom izlaganju. Govorili ste o važnosti Europola u smislu prikupljanja informacija i govorili ste o e, tome kako moramo prijeći sa prikupljanja podataka na zapravo prikupljanje informacija i analiziranje. E, I ja kao bivši e, policijski službenik govorim iz iskustva kada govorim da je prikupljanje informacija izuzetno važno, osobito u borbi protiv ozbiljnog kriminaliteta. Ali znamo da i dalje postoje države članice koje nedovoljno ulažu u E, to da zapravo e, pohrane dovoljan broj podataka i informacija u bazu podataka Europola. Znači, to s jedne strane naravno ovisi o državama članicama, ali ovisi i o Europolu i o tome što Europol zapravo želi. Što bi dakle Europol mogao napraviti da države članice po tom pitanju aktivnije e, daju svoju podršku? Sada član Europskog parlamenta. Zahvaljujem i supredsjedateljima i gospođi De Bol na ovoj prezentaciji. Imam jedno kratko pitanje. A odnosi se na suradnju e, između Europola i trećih zemalja. Možete li zapravo e, nam reći nešto o glavnim izazovima i prioritetima po tom pitanju, a osobito što se tiče suradnje sa državama Zapadnog Balkana? to je ono što mene posebno zanima zato što nisam samo predstavnik eh, bugarskog nacionalnog parlamenta već eh, smatram i strateškim geopolitičkim eh, pitanjem poziciju ovih zemalja kao što se svi sjećate suradnja sa zapadnim Balkanom je bila vrlo važna tijekom posljednje migrantske krize 2015. i 2016. Dobro. Sada gospođa Konve iz Irske. Zapravo je gospodin Konve. Ja se ispričavam. Ja sam prisustvovao cijelom nizu ovakvih sastanaka i gospođa De Bol će se sjećati da sam iscrpno govorio o Brexitu i tome što e, Brexit može učiniti našoj zemlji i e, zapravo o sigurnosnim implikacijama Brexita i gospođa De Bol će se isjetiti da sam eh, je zamolio da dođe u Dublin i da razgovara s našim odborom. Eh, razmijenili smo i brojeve telefona nakon sastanka u Bukureštu i mm, ured gospođe De Bol čak nije potvrdio primitak naše eh, e-poruke što je dosta razočaravajuće pogotovo s obzirom na to da ipak ovdje se radi o zajedničkoj skupini za nadzor Europola. Tako da bih molio još jednom gospođu De Bol da dođe u Dublin, da se obrati e, zapravo e, našem izaslanstvu i da govori o Brexitu. Zahvaljujem. Sada gospodin Ketilos iz Cipra. Zahvaljujem gospodine supredsjedatelju i gospođa Debol. Ja bih govorio o organiziranom kriminalitetu i pitanju krijumčarenja droga, odnosno trgovine drogom. E, imamo mnoge nove droge kojima se trguje. Mi smo na Cipru imali jedan smrtni slučaj e, E, odnosno smrtne slučajeve gdje je došlo do e, religijskih ceremonijalnih samoubojstva e, prilikom kojih su korištene nove droge. Netko je iz Kolumbije došao u Cipar i vjerovatno preko centralne Europe uveo te droge na Cipar. A što se tiče organiziranog kriminaliteta, tu me zapravo zanima koja je vaša strategija koju želite slijediti po pitanju trgovanja drogama. Kako se dakle mogu identificirati trgovci drogom? E, nekoliko pitanja o strateškim prioritetima. E, za početak, e, kada govorite o tome da želite procesuirati informacije ili eh, i zanima me eh, govorite li tu o sintetiziranju informacija iz postojećih izvora ili većem nadzoru. Što se tiče strateškog prioriteta četiri eh, da želite biti prvi po inovacijama e, želim znati e, kako si to zamišljate u odnosu na uključivanje privatnog e, sektora i prikupljanje podataka s pomoću privatnih tvrtki a zadnje pitanje je pitanje vanjske strategije Europola i raspoređivanja službenika izvan zapravo Europske unije. Možete li nam dati E, neke primjere službenika koji već jesu na takvim misijama, koje su tu vrste misija i kakve vrste informacija ste prikupili prilikom takvih misija. I tu me posebno zanima zapravo e, prikupljanje obavještenih podataka bez dopuštenja treće zemlje, e, kako se to obavlja i na koji način se odvija. Gospođa Dali, sada gospodin Karakopulos iz Grčke. Zahvaljujem. E, intenziviranje e, suradnje između Europola i Frontexa kako bi se bolje e, zapravo osigurale vanjske granice Europske unije i kako bi se bolje borili protiv organiziranog kriminaliteta je vrlo važno. Osobito za Grčku koja se sada već bori sa novim migratornim tokovima i tu govorimo o e, stotinama koje dnevno e, stižu na južne otoke Egejskog mora i kroz okrug Evros E, i već smo imali poseban sastanak sa premijerom u subotu kako bismo vidjeli kako se odnositi prema situaciji na grčkim otocima. A čak i na kopnu imamo e, žarišne točke koje su prenapučene i tu dolazi do problema sa lokalnim stanovništvom. Tu Europol i Frontex moraju e, bolje surađivati kako bi bolje identificirali mreže krijumčarenja. Frontex ne može samo tamo biti kako bi registrirao e, dotok migranata i ne možemo zatvoriti oči pred time da Europa, Europa mora pokazati i solidarnost s onim zemljama koje imaju vanjske granice e, e, unutar Europske unije i moramo se pozabaviti i pitanjem krijumčarenja oružja moramo e, naravno svi zajedno raditi na sigurnijoj e, i zaštićenijoj Europi. Što se tiče sporazuma sa Turskom, e, taj sporazum nije doveo do nikakvog napretka i u Turskoj i dalje imamo velik broj organiziranih kriminalnih skupina kada se radi o krijumčarenju E, ljudi i nismo dovoljno učinkovito se uhvatili u košta sa tim problemom. Znači nismo uspjeli identificirati sve te bande, a istovremeno se prijeti time da se otvore turske granice i da će doći veliki val migranata u Europsku uniju. Dakle, što planirate učiniti po tom pitanju? Zastupnica Kinić iz Europskog parlamenta. Hvala. Želim zahvaliti gospođi Bol s kojom smo se ovdje susreli već više puta. Želim joj zahvaliti na njezinom izlaganju i na tome što je naglasila zalaganje JPSG-a u tome da se pojača proračun za Europol. Jer, naravno, ova moguća smanjenja proračuna nas vrlo zabrinjavaju, naročito s obzirom na djelatnosti koje obavlja Europol. U tom kontekstu želim postaviti nekoliko konkretnijih pitanja. Vi ste prije spomenuli da je došlo do povećanja nasilnih događaja i također do povećanja broja kriminalnih organizacija koje se bave od trgovine drogom do trgovanja ljudima, a također i e, kriminalom, e, financijskim kriminalom. Dakle, s obzirom naročito na organizirani kriminal, ima li Europol odgovarajuća sredstva i resurse ili, budući da ste govorili i o novom zakonodavstvu, smatrate li da treba poduzeti i druge, čak i zakonodavne mjere? S obzirom na suzbijanje financijskog gospodarskog kriminala, Znamo da je teško pratiti novčane tokove u pranju novca kroz kriptovalute i također naročito putem doznaka kroz sofisticirane sustave što otežava dakle praćenje tokova novca. Dakle, vi ste govorili o Europolovom centru za suzbijanje financijskog i gospodarskog kriminala. Tako da vas želim pitati, smatrate li da u svjetlu i najnovijih rezolucija Europskog parlamenta o razmjeni informacija sa FIU-om i također sa tijelima za provedbu zakona što bi trebalo jačati i razmjenu informacija u tom smislu, dakle smatrate li da Europol raspolaže odgovarajućim instrumentima i s obzirom na e, buduće e, stupanje na snagu i e, otvaranje Europskog ureda državnog služitelja. Hvala. Zastupnik iz Njemačke. Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege, e, gospođa De Bol je s pravom ukazala na to da Europol želimo pretvoriti u informatički hub. To podržavam, ali ako želim imati takav hub, onda trebam imati određene podatke. A zakoni o zaštiti podataka u nacionalnim državama su vrlo različiti i stoga e, imamo situaciju da zapravo takvi zakoni vrlo često štite i počinitelje i sada pitanje moje je kako će se to zapravo moći razvijati u Europi i koje su zemlje e, u toj poziciji da mogu odgovarajuće podatke proslijediti. E, kolega iz Irske je s pravom spomenuo i Brexit i to je moje drugo pitanje. E, je li osigurano da je Velika Britanija koja bi u tom slučaju nakon Brexita bila treća država e, i dalje prosljeđuje podatke koje možemo i dalje koristiti? A treće pitanje, isto tako ste s pravom spomenuli temu dječje pornografije i tu se postavlja pitanje različitih mogućnosti kako doći do ljudi koji stoje iza toga i pitanje moje je možemo li širom Europe iskoristiti e, mogućnost nadziranja e, različitih e, servisa slanja poruka kako bismo došli do tih ljudi, a ako ne, što bismo u tom pogledu trebali promijeniti. A zadnje pitanje se odnosi na pranje novca. Mi smo u Bundestagu e, odlučili da možemo zapljeniti nezakonitu imovinu u inozemstvu i onaj koji je u e, vlasništvu te imovine mora dokazati na koji način ju je stekao. Što bismo dakle morali učiniti kako bismo zapravo takve financijske transakcije koje su nezakonite mogli spriječiti? Zahvaljujem. A gospođa Purra iz Finske. Izgovarali se to tako? Da, dobro zvuči. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala izvršnoj direktorici Debol na njezinom izlaganju. Nadovezat ću se na govornike koji su prije uzeli riječ, odnosno govorit ću o proračunu Europola. Kao što znamo, imamo dosta otvorenih pitanja i gorućih problema poput tokova migranata, terorizma, kibernetičkog kriminala i tako dalje, a istovremeno Europol ima sada i nove zadaće i funkcije što su recimo suzbijanje pranja novca i međunarodnog kriminaliteta. Svi ti problemi su sada sve veći i teže ih je riješiti, nažalost. Moje pitanje je sljedeće. Budući da se svi slažemo da Europolu trebaju odgovarajuća, što znači i rastuća financijska sredstva. Zanima postoje li prava opasnost da ova izuzetno važna institucija dobije s jedne strane sve više zadaća, ali s druge strane ne dovoljno sredstava da se s njema nosi. I ako je tome tako, kako ćete odrediti ljestvicu prioriteta? u rješavanju ovih zadaća. Hvala gospođa Kinka iz Europskog parlamenta. Hvala. Govorit ću nizozemski. Prošle godine jedan stranački kolega je izradio izvješće o kriminalitetu i u jednoj preporuci se tražilo da se previdi jača razmjena informacija o radikalizaciji i o stranim borcima povratnicima. Moje pitanje stoga sljedeće. Je li se promijenio način postupanja i smatrate li da bi takve aktivnosti predstavljale dodatnu vrijednost? Pretpostavljam e, da ima problema u razmjeni informacija sa drugim zemljama članicama. Jeste li uspostavili pravu ravnotežu između čuvanja sigurnosti i poštivanja osobnih prava. Dakle, kada govorimo o terorizmu naročito, ali isto tako kada je riječ o suzbijanju drugih oblika kriminaliteta, zlostavljanja djece primjerice na internetu ili kriminala koji se krije iza anonimnih eh, računa na internetu. S obzirom na to, zanima me kako vi vidite budućnost e, i kako mislite da bismo vam mogli pružiti bolju potporu u rješavanju ovih pitanja, recimo e, naročito kada bi došlo do smanjenja osoblja Europola. I na kraju, zanimljivo je kako je rodna ravnoteža u Europolu, naročito u upravi, dakle među višim rukovoditeljima. Hvala. A gospodin Mirjan Tus iz Cipra. Hvala. Jeste li izračunali ukupan broj transakcija o kriptovaluti u Europskoj uniji i koliko se toga odnosi na ilegalne aktivnosti, naročito kada je riječ o financiranju terorizma. Također, zanima me trebamo li imati nacionalno zakonodavstvo kako bismo bolje riješili ovo pitanje ili trebali bismo možda potpunosti zabraniti kriptovalute? gospodin Pigmont iz Belgije, ne, oprostite, gospođa Pigmont Hvala lijepa. Prije svega, e, dopustite da pozdravim ovdje e, činjenicu da smo se sastali predstavnici nacionalnih parlamenta i predstavnici Europskog parlamenta. Mislim da je to vrlo važno, naročito kad se radi o nadzoru značajne agencije poput Europola. I želim dobrodošlicu svim kolegama iz nacionalnih parlamenta. Imam pitanje za gospođu De Bol, najprije što se tiče vanjske strategije Europola jer Europol dakle, sklapa e, dogovore i sporazume s trećim zemljama, a teško je ponekada znati čemu to služi i što oni pokrivaju. U trećim zemljama postoji ponekad i totalitarni režimi, pa me zanima na koji način možete kontrolirati takvu vrstu nadzora kako bismo znali kako to e, posljedice može imati po e, ljudska prava. I isto tako me zanima s kojim zemljama sada ste u fazi sklapanja takvih ugovora. A sljedeće pitanje je vezano za vašu suradnju s Frontexom. Sklopili ste sporazum u tom smislu u lipnju ove godine, a htjela bih znati e, točno što će to pokrivati. A ako želite da vam to pitanje postavimo pisanim putem, recite kako smo saznali više od onog što bude na internetskim stranicama. Hvala, dobili smo još jedan zahtjev za riječ. I s njime ćemo završiti krug pitanja. E, gospodin Gakusis iz Grčke, izvolite. Hvala. Hvala što ste prihvatili moj zahtjev za riječi. Imam dva pitanja. Prvo moram reći da smo zabrinuti zbog ovog pitanja koje je postavljeno, koje se tiče proračuna, jer je to bitno za rad Europola. Drugo pitanje su izbjeglice i povećani priljev migranata, što su spomenuli kolege iz Grčkog i Ciparskog parlamenta. Danas se u UNO održava sastanak na vrhu o klimatskim promjenama upravo danas. A jedna od glavnih zadaća Europola je povezana sa suzbijanjem zločina iz područja klimatskih promjena. Jeste li to spomenuli i ako jeste to spomenuli, imate li možda podatke o tome koju strategiju Europol koristi kada je riječ o takvim oblicima kriminaliteta jer nema nikakve sumnje u to da su klimatske promjene također posljedica kriminala koji se počinja u različitim kutivama Europe i svijeta. Hvala. Evo, Čuli smo ni više ni manje nego e, dvadeseta govornika koji su se svi držali zadanog vremena, tako da vam hvala na tome. I preostalo nam je još jedno 50 minuta. Mm, evo, znate da sam ja inače vrlo iskusan kada je riječ o upravljanju ovakvim raspravama i ja ću nastojati sada e, to i nastaviti i molim gospođe De Bol e, da odgovori na postavljena pitanja. Hvala. Kada je riječ o proračunu, na početku hvala svima na pitanjima koja su bila vrlo zanimljiva i želim također zahvaliti vam na zanimanju koje ste pokazali za rad Europola. Pokušat ću grupirati, ukoliko je to moguće i u mjeri u kojoj je to moguće, razna pitanja. Dakle, evo, pitanja o proračunu. Istina je, prijedlog proračuna koji je u svibnju objavila komisija za 2020. godinu bio je umanjen za 33 milijuna i 52 djelatnika manje u odnosu na ono što je zatražio upravni odbor. Inače, želimo zahvaliti Europskom parlamentu na njegove potpori u tome. Europska unija je uložila velike napore, kao što su to učinile i zemlje članice, u to da se pojača vanjska sigurnost. A sada nas e, brinu domaće prijetnje i smatramo da treba postojati e, jedna ravnoteža u tom smislu tako da na području unutarnje sigurnosti ne popustimo i da to ne postane slaba karika. Konačan e, proračun neće odraziti prijedloge upravnog odbora Europola, što znači da ćemo morati izvojiti nove prioritete u našoj djelatnosti, kao što je opisano u programskim dokumentima i morat ćemo također odrediti nove prioritete u pogledu nekih e, odluka koje su donesene u vezi sa našom strategijom za razdoblje nakon 2020. godine. To će utjecati na raspoređivanje gostujućih službenika u hotspotove i također e, će to utjecati na e, sekundarna kretanja migranata, odnosno na nadziranje istih i također ćemo nastojati ojačati napore u suzbijanju ozbiljnog i organiziranog kriminaliteta jer vidimo da je došlo do porasta trgovine drogama u Europskoj uniji što je nezabilježeno, također je došlo do povećanja nasilja, a promjene u proračunu će se odraziti na našu reakciju u tome. Morat ćemo reorganizirati svoje prioritete i ciljeve, što znači da već sada to činimo i određujemo e, što ćemo e, podržati i što nećemo podržati u smislu slučajeva iz eh, zemalja članica. Imamo dovoljno sredstava za samo 15 takvih eh, slučajeva, a treba nam eh, sredstva za 45 do 50 i također nam trebaju multidisciplinarni timovi koji će obavljati te zadaće. Zatim, borba protiv kaznenih dijela iz područja okoliša je vrlo bitna za nas i već Imamo jedan eh, projekt eh, u analitičkom smislu koji se provodi na razini Europola za suzbijanje takvih kaznenih dijela i ovisimo u tom smislu o razmjeni informacija sa zemljama članicama, ali također eh, će to osjetiti utjecaj proračuna u smislu potpore koju možemo pružiti. Kada je riječ o informacijskoj tehnologiji, recimo o ilegalnom sadržaju online, moramo poboljšati naš sadašnji IRMA sustav. E, moramo imati prilagodljiviji sustav koji će se moći upotrijebiti u različitim zemljama članicama, u različitim kontakt točkama za internet, a to zahtjeva velika sredstva. I ako ne dobijemo sredstva od Europske unije, nećemo moći poboljšati sustav tako da će svaka zemlja članica morati samostalno izvršiti ulaganje u tom smislu što neće samo iziskivati troškove od njih, nego će to i otežati suradnju na europskoj razini, a i daljnju e, komunikaciju na europskoj razini. Dakle, prijedlozi proračuna su bitni kao što su bitne vaše potpore našem istraživanju i razvoju. Želimo prednjačiti u inovaciji i istraživanju jer je to jasna potreba zemalja članica u Europskoj uniji, dakle svatko raspolaže sa sve manje sredstava, tako da tijela za provedbu zakona u Europskoj uniji moraju razrađivati zajednički inovativna postupanja u policijskom radu. Sada razmatramo razne korake koji se poduzimaju u zemljama članicama i procjenjujemo što treba učiniti na europskoj razini. Naravno, za to nam treba proračun. Dakle, cilj je razraditi policijske postupke za sve zemlje članice i one koje imaju potrebna sredstva i one koje ih nemaju. Zatim, gostujući službenici na Cipru, mandat Europola je jasan. Mi nismo europski FBI, niti možemo provoditi izvršne mjere. Moramo uvijek e, postupati u skladu s mandatom, a mandat Europola je povezivati informacije, odnosno biti informativno središte iz e, područja kaznenog djelovanja i baviti se pitanjima ozbiljnog organiziranog kriminaliteta. Dakle, to je iz priloga 1 i 2 naše uredbe. Dakle, možemo preuzeti zahtjeve zemalja članica koje je to u skladu sa našim zakonodavnim okvirom. Mi možemo obrađivati podatke u suradnji sa zemljama članicama. Dakle, same zemlje članice uvijek određuju što Europol može učiniti sa informacijama koje su podijelile s nama. Recimo, čak i ako se traži unakrsna provjera, onda je to ograničenje. To možemo jedine raditi. Dakle, ako, treba, ako nam kažu da to trebamo obraditi i pronaći nove tragove za e, istražitelje, onda to radimo. Ali ali vlasništvo informacija je uvijek u rukama zemalja članica i zemlje član, e, e, Europol, oprostite, nije vlasnik takvih informacija. Zatim kriteriji za e, slučaj Cipra. S obzirom na e, određivanje prioriteta nismo mogli dovoljno podržati vlasti Cipra jer smo imali taj kriterij u vezi sa brojem stanovnika. To smo međutim promijenili jer smo e, postali svjesni poteškoća s kojima se suočavaju vlasti na Cipru i sada ćemo moći bolje pružiti pomoć ciprskim vlastima nego što je to bio slučaj na početku ali e, molimo ciparske vlasti da nas upoznaju sa tim slučajevima i onda ćemo sa uredom za vezu u Hagu procijeniti mogućnost pružanja potpore ciparskim vlastima u različitim predmetima. Mi se također usredotočujemo na trgovanje ljudima, a to je u našem mandatu, i na skupne organiziranog kriminaliteta. Zatim, e, možemo ocijeniti suradnju u tom smislu kao vrlo dobru. Ja sam posjetila okrug EFROS u Grčkoj i tamo ne šaljemo gostujuće neke, nego analitičare koji pomažu policijskim snagama u obradi podataka iz kaznenih predmeta. Zatim sporazum između Turske i Europola Imamo jedan radni aranžman, strateški sporazum sa Turskom, imamo i jednog časnika za vezu iz Turske u, sredi, u sjedištu Europola, ali za sada još ne možemo razmjenjivati operativne podatke s Turskom jer nemamo operativni sporazum sa Turskom. Europska komisija sada pregovara o operativnom sporazumu što uključuje i mogućnost razmjene osobnih podataka. Europski parlament ima ulogu u tom smislu u pregovorima o operativnim e, sporazumima i to je sada upravo u tijeku. Vanjska strategija i suradnja s trećim zemljama. Suradnja s trećim zemljama je izuzetno važna. Ako razmotrimo recimo ozbiljan i organizirani kriminalitet, 65% vođa skupina organiziranih kriminala su državljani Europske unije, što znači da ostali nisu državljani Europske unije. Ne možemo vam međutim, međutim dati potpunu obavještajnu sliku ako ne zaprimamo informacije iz trećih zemalja. Zato je važno također imati operativne sporazume s tim zemljama, naročito iz područja kriminaliteta droga. Imamo sporazum s Kolumbijom, strateški i operativni, što znači da možemo razmjenjivati podatke sa kolumbijskim vlastima i možemo surađivati s najmanje dvije zemlje članice dakle Europol dvije zemlje članice s jedne strane, Kolumbija s druge strane. Zatim E, zemlje Zapadnog Balkana. Imamo sporazume o suradnji sa svim zemljama Zapadnog Balkana, ali moramo poraditi na razmini informacija koja još nije na odgovarajućoj razini. To je za nas doista važno područje i to je važna regija s kojom želimo imati usku suradnju. Brexit. Razgovarali smo o svim scenarijima u pogledu Brexita sa opravnim odborom e, i zatražili smo smjernice u tom smislu upravnom odboru smo u više navrata iznijeli različite scenarije i korake koje Europol poduzima kada je riječ o Brexitu. I razradili smo različite scenarije za e, različite mogućnosti i eventualne političke odluke. Moram se ispričati što nisam odgovorila na pitanje koje se tiču Irske E, i poziv da se obratim Irskom parlamentu. Dakle, mi ćemo se bolje informirati o tom pitanju, ali uvijek se možete obratiti našim časnicima za vezu i moramo biti također u uskoj vezi sa radnom skupinom 50 na europskoj razini kada je riječ o raspravama o Brexitu. Zatim, prikupljanje informacija. Prikupljanje informacija na europskoj razini je izuzetno važno. Prošle godine sam posjetila sve zemlje članice i razgovarala sam o tom pitanju sa svim relevantnim sugovornicima i zatražila sam pomnu analizu njihove razmjene informacija sa Europolom. U budućnosti ćemo se usredotočiti na e, ozbiljan i organizirani kriminalitet, ali isto tako i kibernetički e, kriminalitet i terorizam, ali trebamo imati drugačiji pristup u operativnim radnim skupinama, dakle trebamo omogućiti razmjenu informaciju, informacija u stvarnom vremenu između istražitelja i Europola kako bismo pravovremeno raspolagali informacijama i onda ćemo razraditi akcijski plan o tome kako ćemo se nositi sa različitim skupinama organiziranog kriminala kriminaliteta. Zatim platforma za europska policijska rješenja za istraživanje i razvoj. To zahtjeva mnogo sredstava, a ona su ograničena. Dakle, trebamo dobro izabrati što ćemo objediniti. Europol mora prerasti u platformu gdje će se međusobno povezivati europske policijske snage koje će se upoznavati sa tokom događaja u zemljama članicama kako bi imali uvid u to kako druge zemlje postupaju u vezi sa sigurnosnim prijetnjama, a na europskoj razini želimo biti inovativni i nuditi takva rješenja e, zajednici za provedbu zakona u čitavoj Europskoj uniji. Suradnja s Frontexom i Europolom je vrlo bitna. Svi imamo odgovarajuće zakonodavne okvire. Postoje neki izazovi u pogledu razvijene informacija između te dvije agencije. Prošle godine imali smo E, zajednički sastanak upravnih odbora Frontexa i Europola gdje smo predstavili glavne pravce našeg djelovanja u budućnosti. To je nešto što je u razvoju, ta suradnja između Frontexa i Europola, ali mi smo kao izvršni direktori Frontexa i Europola preuzeli tu obvezu i nastojimo si ne udvostručavati posao gdje god je to moguće zatim e, zaštita podataka i odredbe o zaštiti podataka. Postoje razlike, istina, između zemalja članica Europskoj uniji u tom smislu. Mi moramo djelovati unutar našeg zakonodavnog okvira. Dakle, imamo osobu nadležnu za zaštitu podataka koja ima desetak suradnika i e, ta osoba svakoga dana provjerava naš način rada sa zaprimljenim podacima, obradu podataka i korištenje tih podataka koje naravno mora biti uvijek u službi zemalja članica. No, o tome ćemo imati i podrobniju raspravu. Ako bude takvih rasprava, rado ćemo sudjelovati i također ćemo razmotriti i novine u zakonodavnom okviru Eurojusta koji je bolje prilagođen i novim izazovima u pogledu zaštite podataka od našega. Zatim, određivanje prioriteta u Europolu je naš svakodnevni posao. Evo, ako uzmemo obzir organizirani kriminalitet, tu imamo različite vrste kriminaliteta. A da, moram prekinuti, da zločin je postao poslovni model. Imamo povećanje uvoza droge, krijumčarenja droge u Europsku uniju. Imamo veliku potražnju u Europskoj uniji za sintetičkim e, drogama i proizvodnju koje se izvozi u drugim zemljama. Također, skupne organiziranog kriminaliteta se bave sve složenijim djelatnostima, što zahtjeva također i tehnička znanja, tako da tražimo od zemalja članica da se više osvrnu na gospodarski i financijski kriminalitet, jer e, mi pripremamo također i središte za borbu protiv financijskog kriminaliteta, jer nam e, treba potrebna sručnost za praćenje tokova novca, a njome sada ne raspolažemo u dovoljnoj mjeri na razini Europola ili Europske unije. Prema podacima samo 2,1% zapljenjene imovine i sečevina e, se doista i oduzima. To su doista niske brojke i to doista može destabilizirati europsko gospodarstvo. Evo, predložila bih da ako imate još kakvih pitanja da ih e, pošaljete meni u pisanom obliku i mi ćemo na isti način odgovoriti. Također vas e, pozivam da posjetite Europol gdje ćemo moći i podrobnije razgovarati. Hvala lijepa gospođo De vi radite što najbolje možete, to nas ne iznenađuje jer upravo se to i očekuje od Europola, a vi u toliko e, različitih inačica predstavljate Europol. Hvala dakle što ste došli na današnji sastanak i e, što ste dakle odgovorili na puno značajnih pitanja sudionika. Pet minuta kasnimo, pa zato predlažem da odmah pređemo na sljedeću tečku dnevnog reda bez ikakve prekida. U 16.15 ćemo imati stanku za kavu. Umeđu vremenu imamo otprilike 45 minuta kako bismo u tom razdoblju čuli sljedeće goste, gospodina Andreja Linta, koji predsjeda upravnim odborom Europola, a isto tako i gospođa Florija iz Rumunskog parlamenta koja je bila bivša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 uvesti u sljedeću točku dnevnog reda e, tako što ću naglasiti koliko je upravni odbor važan, oni izrađuju i program rada. A je, upravni odbor također usvaja sve izvješća o djelatnostima Europora sukladno članku 14. rada, um, pravilnika upravnog odbora Europola. mi smo danas pozvali i gospodina Linta i gospođu Floriju da nam govore o njihovom radu. Na e, sastanku koji smo održali u veljaču, veljači e, donesena je odluka da e, su predsjedatelje zajedničkog e, parlamentarne nadzorne skupine Europola odlazi na sastanke upravnog odbora Europola. U tom svojstvu je gospođa Florija bila na sastanku upravnog odbora Europola u svibnju. Podnijela je pismeno izvješće, a danas će nam osobno predstaviti to izvješće. Hvala lijepa. Mislim da ovaj dio sastanka. Dakle, ova e, točka dnevnog reda ne smije biti dulje od 45 minuta, a očekujemo da će neki od zastupnika i postaviti pitanje. Najprije će, mislim, govoriti gospodin Linta, a nakon toga gospođa Florija. E, najdulje svatko smije govoriti do 10 e, minuta, a nakon toga će zastupnici imati najviše dvije minute za pitanje našim panelistima. Gospodine Linta, izvolite. Hvala. E, uvaženi zastupnici, članovi zajedničkog nadzornog odbora. Kao što ste rekli, ja ću vam predstaviti glavne funkcije upravnog odbora i glavne aktivnosti od veljače ove godine na ovamo. Jako mi je drago da sam danas e, među vama i e, zaista pokušat ću biti e, kratak kako bismo mogli više raspravljati o sadašnjoj budućoj ulozi upravnog odbora. Dakle, upravni odbor je glavni instrument kojim se upravlja agencijom. Predstavlja nadnežna tijela država članica, dakle to su glavni dionici rada Europola, kao što ste već osim ispravno naglasili. A ja želim ponovno naglasiti da je upravni odbor glavni instrument ove agencije jer su u njemu predstavnici nacionalnih kako um, policija tako i nadležnih tijela. Europolova se pravna potka značajno izmijenila od njegovog osnutka, a upravni odbor nadzire rad e, te e, tijela i imamo e, katalog svih naših aktivnosti sukladno članku 11. djelatnosti Europola. Naš odbor usvaja višegodišnji radni program kao i proračun Europola. Izrađujemo strateške upravljanje tom e, agencijom, ali također i e, dio operativnog dijela. E, mi također sudjelujemo u imenovanju kadrova i izvršnog direktora Europola. Također isto tako provodimo i reviziju rada i imamo različite funkcije zajednično sa funkcijom tajništva. To su dakle naše glavne funkcije. Imamo također i e, jednom godišnje kada usvajamo pročišćeni e, rad e, naš, izvješće o radu naše agencije. mi dakle nadziremo i izvršenje izvršnog mandata. Naš je upravni odbor tako usvojio ono što trebaju raditi časnici za vezu, što rade naši zaposlenici, e, kako se imenuje e, izvršni direktor, kako e, se njegova povlači s dužnosti kao i svi njihovi zamjenici. Također smo usvojili i su smjernice vezano za zaštitu podataka, dakle sve u upravljanju. E, to je koncept za upravljanje podacima. Sve ono što radimo, e, radimo tako da bi odgovaralo potrebama Europola i država članica. Odbor je u prosincu 2016. godine usvojio e, primjenu uredbe 2000 46 iz 2001. godine i e, tu se uspostavlja ravnoteža između povjerljivosti onoga što radimo i transparentnosti našeg rada. Na koji način radimo? Predsjedavajući e, zakaže sastanak. Ja ću sljedećeg tjedna E, predsjedati 142. sastankom upravnog odbora. Trebamo se sastati dva puta godišnje, službeni zahtjev, ali mi se sastajemo četiri puta godišnje jer to zahtjeva e, obim našeg rada. E, postoji tijelo koje priprema sastanke upravnog odbora a upravni odbor također se oslanje i na predstavnike iz nacionalnih država. E, primjerice, oslanjamo se na e, šefove nacionalnih odjela za Europol. Imamo također i e, suradnju sa odborom za sigurnost koji dije na time da poštujemo norme vezane za sigurnost Europola mi e, radimo na velikom rasponu tema što se vidi iz dnevnog reda sastanaka upravnog odbora. Naši članovi su jedan glavni, jedan zamjenski član iz svake države članice e, kao i jedan predstavnik Europske komisije. Operativni rad naših upravnih tijela zaista su nužni e, kako bismo od Europola učinili agenciju koja će biti e, moderna i adekvatna kako za rad u Europi, tako i u cijelom svijetu. Mi se također oslanjamo na kompetentne nacionalne vlasti iz država članica. Imamo zajednički pristup koji je orijentiran prema Europskoj uniji i omogućuje da postignemo mnogo toga. U praksi donosimo odluke jednoglasno. Za sada u e, našim raspravama nismo nikada zapravo došli do bitnih prepreka prilikom donošenja odluka, iako smo e, kulturološki vrlo različiti i e, način našeg rada omogućuje potporu u borbi protiv prekograničnog kriminala. Naravno, to sve ne bi bilo moguće da e, sami djelatnici agencije pod vodstvom izvršnog direktora ne obave dobro pripremni dio posla. A sada, ako mi dopustite par riječi o ulozi upravnog odbora u e, svjetlu Europske unije mi e, e, smo pod izravnim utjecajem e, kako Europske komisije, tako Europskog parlamenta i tijela, uključujući i nadzornim skupinom, zajedničkom nadzornom skupinom, koja također utječe na naš rad. Europski parlament i vijeće nadziru rad e, vezan za naš proračun. Prema tome, mi smo to u potpunosti ovisni o onome što odlučuje parlament i vijeće. Ali upravni odbor donosi određene jedinstvene akte i e, izrađuje sve što je potrebno kako bi se program rada Europola mogao izvršiti. Sve se to radi u interesu država članica. Iskustvo mi govori da uklapanje e, i samog upravnog odbora u mnoge aktivnosti uradi dobrim plodom, naročito ako do njega dođe pravovremeno. Mi je i kako dobro nadziremo provođenje važnih projekata za Europol i za države članice. E, JPSG, dakle tijelo koje se danas sastaje, zapravo je prirodni partner upravnog odbora. Od veljače ove godine još smo produbili našu suradnju sukladno članku 14. stavku 4. jer e, sam E, tako mogao pozvati supredsjedateljicu na naš sastanak u Bukureštu u svojstvu promatrača. E, gospođa Florija je aktivno sudjelovala u radu na mnogim točkama dnevnog reda. U ime upravnog odbora zahvaljujem gospođi Flori na sudjelovanju u našim raspravama. A rezultat sastanka u svibnju pokazao je samo kako imamo široko polje djelatnosti. Usvojili smo konsolidirane no, izvješće o radu za 2018. godinu. Osim toga, sukladno članku 11. našeg pravilnika, e, Upravni odbor je razmotrio i odobrio mnoge e, novine vezane za strategiju 2020. plus, e, uključujući i onu vezano za centar za ekonomski i financijski kriminal. Upravni odbor raspravljao o mnogim proračunskim temama vezane i za proračun 2011. godine, loše perspektive za proračun za sljedeću godinu kao i za višegodišnje e, financijsku perspektivu od 2021. do 2027. godine. A e, sljedećeg tjedna na sastanku odbora u Hagu ćemo se također pozabaviti tim e, temama iz različitih stajališta. Dakle, sve to stoji e, vezano za našu uredbu, a najnovije e, sažeci našeg rada mogu se pronaći na internetu. E, mi smo se na to obvezali, a isto tako znamo da moramo raditi istovremeno i na povjerljivosti po pitanju operativnih pitanja. Zaključno nešto o budućnosti. Višegodišnji program koji će se usvojiti od strane upravnog odbora do kraja studenog, kao i naš e, višegodišnji program i će e, usmjeriti naš rad za sljedeće tri godine. E, već ste s izvršnom direktoricom govorili o specifičnostima takvog višegodišnjeg programa. Mi ga pozdravljamo jer on radi prema potrebama državama članicama i pomaže radu inspektora u njihovom svakodnevnom radu za borbu protiv prekograničnog kriminala i terorizma. E, tu e, smatramo da su je izrada tih aktivnosti apsolutno nužna. Države članice u svojim izvješćima nam pokazuju da se sve više oslanjaju na proizvode i usluge naše agencije predviđamo da će se to samo povećati u sljedećim godinama jer će se zbog složenih novih opasnosti sve više trebati podrška u radu od strane Europola. Velike opasnosti od 5G tehnologija i svih big e, data iz koji će se pojaviti u budućnosti. Moje kolege će vam dati konkretne primjere o tome sutra e, kako bi vas uputili u to kako najbolje raditi e, s podacima koje vam pruža Europol. Europol želi povećati e, suradnju s drugim agencijama, s nacionalnim agencijama. Upravni odbor će im u tome pomagati kako bi se ostvarili višegodišnji ciljevi rada i e, želimo surađivati s drugim e, srodnim agencijama, uključujući i s budućim e, europskim javnim tužiteljstvom. Ovim zaključujem moje izlaganje. Hvala svima na pozornosti. Hvala vam gospodine Linta. A sada dajem riječ gospođi Florija koja će nam E, podnijeti izvješće u trajanju od maksimalno 10 minuta o sastanku upravnog odbora Europola iz Svibnja. Dame i gospodo, neću vam pročitati izvješće, već smo vam ga proslijedili, daću vam samo par komentara. E, za početak zahvaljujem gospodinu Andreju Lintu što me pozvao E, da dođem na 111. sastanak upravnog odbora e, Europola kao supredstaviteljica e, zajedničke parlamentarne skupine za nadzor Europola. Od početka aktivnosti 2017. godine mi smo povećali suradnju s upravnim odborom Europola. A upravni odbor Europola povećao je broj točaka koje stavlja na dnevni red, a na koje mogu biti predstavnici e, JPSG-a. I mi smo povećali suradnju između naša dva tijela u posljednje dva mjeseca. Glavna stvar kada sam došla na taj sastanak je bila da stvorim bliske veze između naše skupine i te agencije da surađujemo oko ključnih pitanja, ali također da odgovorimo na ono što je najviše brinuo upravni odbor na sastanku u svibnju. Primjerice sve što je bilo vezano za proračun. U srpnju sam e, također razgovarala s izvršnom direktoricom Europola, sa predsjedateljem i upraviteljem upravnog odbora kao i s predstavnicima Europske komisije. Uvjerena sam da će se i na današnjem sastanku razgovarati o mnogima od tih tema, jer su one od izuzetno važnosti za budući razvoj Europola. S obzirom na sadašnje okruženje vezano za sigurnost, to je nešto čime se moramo baviti ne samo na dvo, na sastancima koje organiziramo dva puta godišnje. Zahvaljujem gospođi Katrin de Bol koja je odgovorila na svim pitanjima koje su je bila upućena. Ono što sam ja rekla je da je za radnu skupinu za nadzor vrlo važno da dobije sve informacije potrebne za to da možemo izvršiti parlamentarni e, nadzor. E, važno je da naša skupina upućuje pitanja, usmeno i pitanja i e, govorili sam o mogućnosti da bolje koristimo e, te mogućnosti. Gospođa Catherine de Boll je govorila o problemima vezanim za organizaciju prema strategiji za 2020 plus e, za Europol. Europol će centralizirati sve funkcije vezane za financije u jednu jedinstveni odjel za financije, tako što će i pojačati kadrove koje će raditi na tom planu. A Europol mora brzo zatražiti podatke od država članica vezane za ekonomski i financijski kriminalitet i brzo će uspostaviti takav centar. Stručnjaci Europola će nam sasvim sigurno dati više informacija o tome. Na sastanku u Svibnju upravni je odbor usvojio pročišćeno izvješće o radu za 2018. godinu. Prethodno ih je uputio našoj skupini, taj dakle dokument. Gospođa De je e, izložila koji su ciljevi nove vanjske strategije. Radi se o dokumentu o kojem se sada još raspravlja, a dovršit će se do taj dokument sljedeće godine. Raspravilo se nadalje o proračunskom razdoblju za Europu u godinama koje dolaze kao i o dugoročnim implikacijama za tu agenciju. Pokazalo se da buduće smanjenje proračuna znači veće određivanje prioriteta, odnosno da neke djelatnosti e, sada više ne mogu biti prioriteti, što je izazvalo veliku zabrinutost. Da, e, imamo razloga za zabrinutost. Nedovoljno ulaganje u tehnologiju i forenzičke kapacitete onemogućit će agenciji da na dugi rok se nosi s novim okruženjima naročito kada se bude radilo o informatičkom okruženju. Jer e, moglo bi se dogoditi da Europol više ne bude u stanju davati operativnu podršku državama članicama. I na kraju gospodin e, Linde je e, zatražen da mora dakle na sastanku nadležnog tijela, odnosno nadležnog vijeća za Europol u lipnju sve to izloži. Pismo je dakle bilo pozvano, poslano rumunjskom predsjedništvu i nakon toga nadzornoj skupini. Dame i gospodo, takvo stanje stvari i tekako će se odraditi na rad Europola, moramo nastaviti naš rad kako bismo prebrodili sve probleme koji se javljaju. Hvala. Thank you, Ms. Zahvaljujem gospođo Florea za mm, ovo izvješće i na tome što ste i zastupali i predstavljali ovu skupinu na sastancima Upravnog odbora Europola. Poštovani kolege, imali pitanja? Nema? U tom slučaju zahvaljujem i jednom i drugom govorniku na njihovim e, doprinosima, gospodin Linta i gospođa Florea. Zahvaljujemo im svima na detaljnom izvješću koje su podnijeli ovoj skupini. Sada ćemo imati stanku za kavu pa vas molim da se vratite u 16.45.